Euh, Dragi kolege, ako su svi zauzeli svoja mjesta, možemo prijeći na glasanje. Započet ćemo sa izvješćem gospodina Šolca o pridruživanju između EU-a e, e i Moldove, zaštitna klauzula i mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera i glasanje će biti poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Landsbergis, pridružuje se porazom pridruživanju EU i Gruzija. Mehanizam za sprečavanje izbjegavanje mjera gospodin Landsbergis je tražio riječ. Želite li uzeti riječ? Izvolite. Samo kratko, gospođo predsjedateljice, Gruzija vjerojatno najviše napredovala vezno uz e, sustav liberalizacije viznog režima i reforme i stanovništvo podržava ovaj ovdje cilj 68% ukupno stanovnika. Ovaj sporazum će donijeti pozitivno